Evo, ja sam... E, drago mi je što vas mogu pozvati, što mogu zaželjeti dobrodošlicu još e, jednom ministru, odnosno ministrici iz e, finske vlade. Jučer smo imali E, kolegu iz Ministarstva poljoprivrede, a danas e, e, ministricu Mikonen iz Ministarstva okoliša, a kasnije ćemo imati priliku razgovarati s ministricom obitelji i zdravstva, te ćemo se fokusirati na pitanja zdravstva koje su, zdravlja koje su unutar naše područja zanimanja. Dakle, za početak ćemo čuti priopćenje, predsjednika o preporukama koordinatora s e, sa sastanka 18. srpnja. Prvo ću formalno e, pitati koordinatore jel imaju kakve e, primjedbe na zapisnik koji je išao elektronskim putem. Čini se da ne. Dakle, možemo zaključiti da su se koordinatori dogovorili, odnosno da su prihvatili zaključke, a e, ja ću vam iznijeti tri odluke e, donešene na prvom sastanku koordinatora. Prvi, prva odluka jest bilo da pozovemo povjernika Malstroma na naš prvi e, sastanak u rujnu na temu Merkosura, pa ćemo tada imati dovoljno vremena da postavimo pitanja vezano za Merkosur i teme e, e, iz e, našeg resora, dakle klimatske promjene i bioraznolikost. Poslaćemo mu danas pozivnicu. Druga, druga Drugi poziv, ide povjereniku za transport, također za Rujan, kako bismo kako bi nas obavijestio i odgovorio na vaša pitanja o trendnoj situaciji vezano za pregovore uh, unutar uh, vezano za uh, snižavanje emisija za zrakoplovni promet. to je velika prilika za regulaciju za regulaciju zrakoplovstva vezano za um, E, kupoprodaju e, kredita za emisije CO2. Znači, postoji međunarodna e, rasprava koja bi također imala veliki utjecaj na pravila koje imamo u Europskoj uniji i zbog toga je bitno razgovarati s povjerenikom također na prvom sastanku u rujnu. I treća stvar, vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku. E, s koordinatorima smo razgovarali, odlučili da nećemo ponovno otvarati e, poziciju e, odbora za okoliš, znači kako bismo jednostavno ubrzali proces i ne ponovno ulazili u rasprave. Pa ću tu našu poziciju, naš stav poslati e, kolegi iz odbora za poljoprivredu, pa ćemo pokušati za početak s njima naći neke kompromise. E, mi imamo neke zahtjeve vezano za reformu ZPP-a. E, postoji dosta velika frustracija među članovima, pojedinim članova našeg odbora, te ćemo e, razgovarati, razgovarati o potencijalnim e, kompromisima sa odborom za poljoprivredu prije plenarne sjednice. Dakle, to je službena, službeni stav e, odbora za okoliš i on će se poslati danas predsjedniku odbora za poljoprivredu i i oni, i oni će također imati sastanak koordinatora pa ćemo vidjeti kako stvari napreduju. Imamo, dakle to su tri ključne teme za sljedeći sastanak, a, a prve dvije odmah za naš sastanak u rujnu. Dakle, sada krećemo na e, formalnu razmjenu gledišta s e, Kristom i Konen. Imate 15 zaboravio sam još napomenuti jednu stvar, oprostite, e, kao predsjednik odbora za okoliš jutro su me pozvali kolege iz odbora za, e, za, e, za trgovinu i jutro su oni razgovarali sa povjerenicom e, Malstrom o Merkosuru. Te su mi ponudili, odnosno oni će tek imati taj razgovor, te ću moći postaviti nekoliko pitanja povjerenici, pa ću vas morati napustiti u 10.30 i vratiti se a u to vrijeme će moji potpredsjednici e, predsjedavati e, ovim sastankom, odnosno razmjenom gledišta. E, hvala još jednom što ste danas ovdje s nama. imamo mnogo pitanja, i mnogo očekivanja od finskog predsjedavanja, pa vas molim da nam sada iznesete svoj govor. Hvala. dragi, poštovani predsjednici, predsjednici, dame i gospodo. E, jako mi je drago što sam danas ovdje. Znam da ste već jučer upoznali e, jednog finskog ministra i jedna, jedna ministrica dolazi kasnije, pa mi je jako drago zbog toga. E, planovi finskog predsjedavanja u stvari su iz mog resora vezano za okoliš. E, u lipnju, e, lupanj 2019. godine bio je najtopliji e, lipanj do sad. U proteklih 50 godina svjedočimo neviđenoj promjeni klime. To su ključne poruke iz instituta Kopernikus te o studiji o bio raznolikosti. E, te poruke pokazuju da je prostor, manevarski prostor e, koji nam e, preostaje za spas klime i čovečanstva sve manje. To znači da moramo poduzeti korake i donijeti važne odluke sada. Moramo biti iskreni prema sami sebi i prema građanima pred nama je veliki izazov i to mora biti početak za e, dobre politike u sljedećih pet godina. U tom globalnom okruženju i u ovom trenutku institucionalne promjene u Europskoj uniji. Mi smo preuzeli e, e, vodstvo u Europskoj uniji. To je doista izazovan trenutak, ali i ključan trenutak. Europski parlament i Europska komisija će e, tijekom e, finskog predsjedanja poduzeti prve korake. Mi smo primijetili da rasprave u Europskom parlamentu te e, su također te teme naglašene prošli tjedan prilikom imenovanja nove predsjednice komisije. Mi želimo pridonijeti e, izgradnji e, odgovora na ključne izazove našeg vremena što je e, klimatska promjena i bioraznolikost. Što planiramo za našo šestomjesečno predsjedavanje? Finsko predsjedništvo ima tri prioriteta. Prvo, E, globalno e, vodstvo u borbi protiv klimatske e, promjene, drugo bioraznolikost iza 2020. godine, te treće kružna ekonomija. Prvo, što se tiče klimatskih promjena. Ključni prioritet finskog predsjedavanja jest da Europa bude globalni lider po tom pitanju. Već sada imamo najambicioznije ciljeve e, među svim industrializiranim nacijama, te e, zakonodavni okvir e, te zakonodavni, potrebni zakonodavni, okviri. Ne smijemo se tu zaustaviti. Europsko liderstvo znači da do 2050. godine moramo postići klimatsku neutralnost moramo se složiti oko e, glavnim ciljevima e, za Europsku uniju do kraja godine, kao što je to e, od nas tražilo Europsko vijeće. Imaćemo cijeli niz sektorskih rasprava u vijeću vezano za uvjete, poticaje i okvir e, formalne rasprave o temama koje su vezane za dugoročne e, politike Europske unije e, osobito na razini zapošljavanja, socijalnih politika, transporta i okoliša. Neki drugi sastanci u vijeću će se također baviti baviti temom klimatske neutralnosti. Kada E, e, pripremamo veliki summit e, u, odnosno u Helsinkiju smo prije dva tjedna imali jedan neformalni sastanak na vrhu gdje smo raspravljali o zajedničkoj ili jedinstvenoj porci EU-a. I ono što sam zapamtila tada jest da Europska unija mora dati snažne signale kako bismo imali e, snažnu dugoročnu poruku. Imamo e, okvir za do 2030. godine te imamo bitne klimatske politike uključene u razne sektorske politike. Europska unija također je i dalje predana e, da da unese sve nužne promjene do 2020. godine. Donijeli smo važne političke odluke i još ih i još mnogo posla kako bi e, do kraja godine e, bili spremni. Također se pripremamo za COP 25 u Čileu i E, te će e, zaključci vijeća biti usvojeni na, e, u listopadu. Naš drugi prioritet bio raznolikost je također bila, bila tema na, za raspravu tijekom neformalnog sastanka ministara okoliša. Sada ćemo nastaviti svim nužnim radom, a cilj je usvojiti zaključke u prosincu. E, činjenica je da zaostajemo, odnosno da ćemo teško dostići naš e, cilj e, gubitka bioraznolikosti u Europi i na globalnoj razini. Problem naravno nije cilj, problem je u provedbi aktivnosti. Gubitak staništa, neodržive prakse u načinu našeg upravljanja zemljom i vodom, te povećanje korištenje prirodnih resursa su ključni dijelovi tog problema ono što sam zapamtila tijekom rasprave o bioraznolikosti jest da postoji snažna volja za uspostavu e, uvjerljivog i mjerljivog e, okvira za globalni, globalnu bioraznolikost u sljedećih deset godina. Također e, smo se razumjeli, odnosno postoji razumijevanje da gubitak bioraznolikosti nije samo bitan za očuvanje prirode. Bioraznolikost je nužna u svim sektorskim politikama. E, finsko predsjedništvo će e, raditi na ambicioznoj poziciji EU-a na, konvenciji o, za konvenciju o biološkoj raznolikosti e, koji će se dogovoriti o okviru za bioraznolikost na globalnoj razini u Kunbingu u Kini. Cilj finskog predsjedavanja je da se pronaće zajednički temelj te da se, pripreme, e, da se pripremimo za nadolazeće pregovore o bioraznolikosti kako bismo mogli dati jasni, jasni doprinos okviru za bioraznolikost nakon 2020. Naš e, treći prioritet je kružna ekonomija. Kružna ekonomija može biti dio rješenja e, dvostrukom izazovu koji predstavljaju klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti e, prijelaz na istinski kružno gospodarstvo može nam ponuditi načine da riješimo krizu održivosti. E, kružna ekonomija, na, o kružnoj ekonomiji se također razgovarao na sastanku ministara okoliša u Helsinkiju prije dva tjedna. E, kružna ekonomija znači upravljanje ekosustavima na način koji im omogućava da se obnove kako bi se očuvale glavne ekološke e, usluge, odnosno obnovili prirodni resursi, a istovremeno zadovoljile sociogospodarske potrebe naše i sljedećih generacija. E, komisija na odlasku je dala dobar teme za raspravu o kružnoj ekonomiji u svom e, ambicioznom e, akcijskom planu. E, tijekom našeg predsjedavanja želimo poslati još jednu takvu snažnu poruku kako bi se na kružnoj ekonomiji radilo u sljedećih pet godina. Postoji cijeli niz područja poput građevine, tekstila ili elektroničke opreme gdje se mnogo E, gdje se generira velike količine otpada. S pravim politikama i standardima možemo zadržati sirovine u europskom gospodarstvu i nastaviti proizvoditi dugoročnu vrijednost. E, kružna ekonomija smanjuje potrebu za proizvodnjom svježih sirovina i smanjuje emisije i pritisak na okoliš. Osim toga, konkurentnost europske industrije oslonit će se na učinkovitiju i e, više održivu e, i održivije korištenje resursa. Kružna ekonomija jednostavno ima smisla, bez obzira na iz kojeg kuta gledate na nju. Uspjeh ovih tri prioriteta te politike općenito leži u dobroj provedbi. Već e, na, na europskoj razini već imamo dobre alata za njezinu provedbu. Jedan od e, programa s e, jasnim utjecajem na područje klimatske promjene jest sedmi program za okoliš, EAP. On se sastoje čvrste strategije i ima čvrste veze s nacionalnim mjerama. E, taj program je također doprinio e, predvidljivim, bržim i bolje koordiniranim aktivnostima u području okoliša i politika e, za borbu protiv klimatskih promjena, te omogućava Europskoj uniji da se ujedini i ujedinjeno nastupa na, u pregovorima na globalnoj razini. Međutim, postoje mnogi e, ciljevi koji još uvijek treba e, dostići. Iz tih razloga e, finsko predsjedništvo će također tražiti da se uzvoje, usvoje zaključci na vijeću kako bi to bio bila podrška komisiji u predstavljeno osmog programa EAP za izgradnju nadogradnju postignuća iz prethodnog programa. E, što se tiče otvorenih zakonodavnih e, projekata, e, imamo dva zakonodavna projekta vezano za pitku vodu i ponovno korištenje vode. Cilj finskog predsjedništva jest da se započnu i finaliziraju trostrani pregovori sa Europskim parlamentom. Što se tiče e, programa LIFE, e, e, prepušteni smo, odnosno odluku, važnu odluku će donijeti Europsko vijeće, ali ako i pregovori o višegodišnjem financijskom okviru, ali mislim da ćemo uspjeti zatvoriti to poglavlje. Ovaj odbor i vaš rad bit će ključni u sljedećih pet godina i ako želimo e, uspjeti u e, pokretanju pozitivnih promjena i izgradnji e, i donošenju rješenja za izazove koje predstavljaju klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti. E, zajednička poljoprivredna politika zajedno sa održivim financijama bit će ključni pokretači e, e, transformativnih promjena koje su nam potrebne. Iako vijeće ministara za okoliš nije odgovorno za te politike sa strane vijeća, ove rasprave će se također nastavljati na vijeću za poljoprivredu i ribarstvo te na vijeću za gospodarska i financijska pitanja ono što nam doista treba je integrirani e, međusektorski pristup. E, trebamo bolje integrirati naše klimatske i okolišne politike sa drugim politikama, e, počevši od rada koje obavljamo ovdje svaki dan. Stoga, zato je provedba agende, odnosno programa za održivi razbroj 2030. i globalno, na globalnoj internoj razini bitna kao prioritet Europske unije. Eh, stoga bih se ponovno osvrnula na globalnu situaciju. Eh, proteklih godina eh, napravili smo dosta veliki napredak i što se tiče klime i što se tiče okoliša i ciljeva održivog razvoja. Ali znanost nam daje jasne podatke. Moramo učiniti više i taj rad mora početi odmah. E, polako gubimo manevarski prostor, ali moramo biti ipak e, optimistični jer prostora za napredak još uvijek ima. E, moramo donijeti važne političke odluke. E, Poštovani članovi odbora za okoliš, e, želim vam da svoj e, posao obavljate sa predanošću, mudrošću i strašću u sljedećih pet godina. Veselim se suradnji s vama u pronalaženju ključnih rješenja za naše doba. Hvala i veselim se vašim pitanjima. Um, Hvala. Podsjećam vas da koordinatori imaju po dvije minute za postavljanje pitanja. To će biti prvi set od sedam pitanja, a zatim ćete imati 10 do 15 minuta za odgovore, a nakon toga slijedi još jedan krug pitanja od strane zastupnika, a Podsjećam vas da je avion Cecilija Melstrom e, otkazan, pa ću ja e, biti tu. Dakle, počet ćemo sa Peterom iz EPP-a iz Pučana. Hvala lijepa, zahvaljujem svima. Ursula von der Leyen je upravo stavila u središte svog rada pitanje klime, to je rekla proteklog utorka, ima vrlo ambiciozne ciljeve e, koje je predložila za Europsku uniju. Ono što posebno pozdravljam je da je ona najavila što se tiče zračnog prometa da će nešto učiniti. Jel tu imamo potpuno ludu situaciju da kad koristite željeznicu koja je više recimo ovako prijateljski orijentirana, e, da opet izazovete veće opterećenje nego kad e, letite. A građani traže od nas da mijenjamo takve situacije. Stoga bih vas e, molio dakle, da podržite njene planove i tu imamo konkretno jednu temu o kojoj se moramo podhitno pozabaviti. Dakle, tu imamo Međunarodnu organizaciju za zračni promot e, koja bi u stvari bila spremna učiniti jedan korak unatrag za klimu, dakle što se tiče pitanja emisija. Tu moramo djelovati. Nadalje kada govorimo o e, politici, tu je tehnologija, napredak e, bitno. Mm, moramo podržati one koji se žele riješiti ugljena, za to nam je potreban novac zato morate vašim premijerima i svim drugima e, objasniti da ne možemo uvijek iznova samo rezati stvari, već moramo moći na jedan pozitivan način napredovati. I ono posljednje što bih još htio reći, imamo globalni značaj, izazov u pogledu klime koji smo spomenuli. Međutim, nažalost, kod drugih industrijskih zemalja, i e, sad je tu neću ni spominjati, pa ni Australiju, Japan i neke druge, koji uopće ne ulažu taj napor koji mi ulažemo, dakle da se ostvare ciljevi iz Pariza. I tu bih vas e, molio da tijekom vašeg predsjedanja isto tako to uzmete u obzir, dakle to globalno zatopljenje koje se može zaustaviti samo ako zajednički radimo na tome, tu se moramo svi onda zajednički angažirati. Hvala lijepa. Puno hvala, a sada za socijaliste i demokrate. Sevdans. Hvala ministrice što ste e, rekli na što ćete se fokusirati. Malo sam zabrinut jer obzirom da se moramo usredotočiti na ljude i njihove reakcije na klimatske promjene, malo e, kasnimo za onim što su ljudi spremni učiniti kako bi promijenili način života i reagirali na neke zakonodavne prijedloge koje imamo. Na primjer, e, e, Jean u Francuskoj zatim poreze na energetiku koji se pogrešno tumače kao napad na životni standard građana. Dakle, moramo tu pokazati vodstvo, ali je li finska vlada razmišljala o tome kako bi mogla surađivati e, sa vijećem i sa e, drugim vladama kako bi se promijenio taj, e, ta, pa, promijenila ta paradigma jer vremena imamo sve manje, a moramo poduzimati sve ambicioznije korake. Što su koraci ambiciozniji, to su veće reakcije protiv njih. Dakle, imate li ideje e, kako promijeniti tu paradigmu? Jeste li razmišljali o fondovima za pravičnu tranziciju? kako bi se pomoglo ljudima? E, jeste li e, dobili neke reakcije od država članica? E, mi moramo raditi zajedno na ovome jer moramo obaviti veliki posao u vrlo kratkom roku. Hvala. A sada za klub Renew. Hvala. Dakle, gospodin Torvalds. Dobro došli u odbor za okoliš. Mi svi shvaćamo kao i građani da moramo učiniti više i u ovom desetljeću smo početkom desetljeća imali neke ciljeve koji nisu bili vrlo ambiciozni i koje smo brzo uspjeli postići. No problem je složenost problema. Kad govorimo o raznim načinima nošenja s tim problemom, vidimo da različite e, stranke, različite države, različite nevladine udruge prilaze problemu iz različitih e, kutova Namjera komisije je, mislim, bila stvoriti sustav gdje će države članice odrediti svaka svoj put prema zajedničkoj budućnosti. Ali u državama članicama situacije vrlo raznolike, dakle ne postoji jedno rješenje za sve. E, Dakle, pitanje je vrlo složeno. Gdje početi? S koje kraja krenuti? E, bilo bi vrlo zanimljivo čuti kako vi vidite to pitanje. Dakle, gdje početi da bi se stvar pokrenula? Hvala. Hvala, Michael Bloss, za zelene. Puno hvala. Hvala ministrici. Prvo čestitam vas na predsjedništvu i na planu da globalno zatopljavanje i klimatsku e, krizu stavite u središte i čestitam vam što ste se opredijelili za klimatski neutralnu Finsku do 2035. godine. U zadnje vrijeme sam razgovarao s mnogim mladim ljudima i sa mlađim kolegama u ovom domu i svi mi se bojimo da će našu budućnost odrediti klimatska kriza. Mislim da svi shvaćamo da smo došli do kritične točke kad postoji velika šansa da će doći do globalnog zatopljavanja koje se više ne može preokrenuti i koje će ugroziti našu budućnost. Mi moramo voditi da bi drugi slijedili. Jučer je glavni tajnik Ujedinjenih naroda tražio da već do 7. kolovoza predamo svoje planove. Što ćete vi predati Ujedinjenim narodima? E, hoćete li e, se opredijeliti za pariški e, sporazum e, za e, ciljeve tamo navedene. Spomenuli ste i sastanak u Čileu cilj do 2030. nije u skladu sa pariškim sporazumom i zahtjevima ovog doma i nada mnogih ljudi koji su glasali u europskim izborima kako ćete e, postići da Europa bude e, predvodnik e, u borbi protiv klimatskih promjena i smanjiti emisije do 2030. Moramo početi odmah znamo da zatvaranje elektrana na lignit e, je ono što prvo trebamo učiniti. Što vi i vaša vlada misle da trebamo odmah učiniti kako bismo odmah smanjili emisije CO2? Puno hvala. Hvala, a sada za grupu IDE Turbo Akarajnen. predsjedniče, ministrice. Klima se oduvijek mijenja. Odkad postoji naša planeta, klineta će se i dalje mijenjati. Imali smo čak i ledeno doba. Dakle, u osnovi svega je sunce. Sunce određuje što će se događati na našoj planeti i kratkoročno i dugoročno, a učinak čovječanstva je vrlo ograničen naše vrijeme nije ni po čemu posebno, iako su klimatske promjene postale nova religija, a njihovo osporavanje je gotovo blasfemija. Govori se o stravičnom scenariju zatopljavanja, ali e, dugoročne statistike to ne potvrđuju koriste se lažne statistike kako bi se plašili ljudi E, dakle, ta službena, e, službeno ludilo e, još uvijek postoji. Vrlo nas brine da je finska vlada tome nasjela ta ideja većeg oporezivanja finska vlada smatra to dobrim Kad je crkva prodavala oružje, to je bilo loše. Dakle, vi mislite da se novce može rasladiti klima. Naravno da moramo smanjiti emisije, ali jeste li uzeli u obzir da ukupne emisije Finske su, ne sjećam se točne definicije, ali mali dio emisija u e, zemljama u razvoju poput Indije su emisije 13 puta veće od finskih. Zar ne bismo prvo trebali gledati u njih? Hvala. Želim vas puno sreće Dakle, kada je riječ o zelenima, e, voditi primjerom je dobro ako vas drugi slijede. Ali postoje e, velike sile Dakle, e, postoje oni izvan Europe. Hoće li oni slijediti trend? A kao drugo, to će sve imati veliki učinak na naše društvo, na naše industrije i na naše politike. Na primjer, e, kada je riječ o e, Francuskoj, e, vidimo što se dogodilo kad su pokušali povisiti poreze. Nisu sva naša društva ista, nisu sva naša gospodarstva ista. Na primjer, Poljaci i Česi su jako ovisni o ugljenu. Dakle, odakle vam resursi kojima ćete potkrijepiti te politike? E, kako ćete doći do novca za sve to? A treće, u Europi e, tijekom posljednjih nekoliko godina rekao bih da je glavni problem suša, a ne vrućina. E, mi smo e, s pravom zabrinuti zbog nestanka šuma u Amazoni ili Indoneziji, ali u Europi šume umiru zbog lošeg upravljanja vodom a u vašoj izjavi i mnogim drugim izjavama ništa ne piše o vodi kad je riječ o poboljšanju naše sposobnosti zadržavanja vode e, na selu i borbe protiv, e, protiv suša. Dakle, to je moje treće pitanje, odnosi se na upravljanje vodama. I zadnji za koordinatore iz kluba GUE. Hvala. Ministrice Mikonen, finsko predsjedništvo ima velike izazove pred sobom i zahvaljujem vam što su klimatski izazovi u središtu vašeg programa mi nismo luđaci, mi imamo znanstvene dokaze za klimatske promjene i moramo naći pravedna rješenja. Moje prvo pitanje je kako Finska može e, učiniti da se restrukturiranje obavi e, na pravedan način e, i na različite načine u različitim područjima. Dobro je da Finska ima strategiju do 2050. godine, ali trebamo i brža rješenja. Moramo do 2030. smanjiti emisiju emisije za 55%. E, moramo razraditi i ETS. E, što je sa spremištima ugljika u šumama? E, nije se puno govorilo o bioraznolikosti, ali vi ste o tome govorili i kažete da ćemo izraditi strategiju koja je mjerljiva i koja je doista učinkovita. Kao što ste rekli, mi zaostajemo u borbi protiv gubitka bioraznolikosti. Bioraznolikost sama po sebi je vrijednost, ali ona će osnažiti i otpornost planete protiv zatopljavanja i to je bitno kad rješavamo probleme klimatskih promjeta. Dakle, kad je riječ o toj strategiji, što ćete konkretno činiti i e, kako ćemo promijeniti smjer kad je riječ o učuvanju bioraznolikosti. Hvala. Dakle, Hvala vam na ovom prvom krugu pitanja. Imate 10 minuta za prvi krug odgovora. Hvala. Ja ću sada govoriti finskim jezikom, pa ako želite čuti što govorim, stavite slušalice. Hvala lijepa na svim ovim vašim pitanjima. Bitno je razmisliti o tome što možemo svi zajedno učiniti kako bi se suočili s ovim izazovima. Nekoliko pitanja je upravo išlo u tom pravcu da su nam potrebna kratkoročna rješenja, ali isto tako i dugoročna. Kratkoročna e, nisu dovoljna. Moramo uistinu brzo djelovati. Peter Lize je spomenuo vrlo ambiciozne planove koje, ima Ursula von der Leyen i uistinu mi je drago što je ona to naglasila. Kao finsko predsjedništvo mi ćemo naglašavati vrlo slične ciljeve i kao predsjednica, odnosno prostite predstavnica e, vijeća ću nastojati tu povezati i ciljeve koje komisija ima. U svakom slučaju drago mi je što ste ovo sve spomenuli. Istina je da moramo uistinu puno toga učiniti kako bi druge zemlje pridobili. Evropska unija tu može biti primjer. Ali moramo i druge navesti na to da ubrzaju u tom smislu. Spomenuto je da moramo više toga učiniti, a s druge strane postoji otpor prema određenim odlukama u pogledu provedbe. Međutim, moramo biti svjesni toga da naše mlade uistinu brine budućnost. I kao što je već rečeno, mladi ljudi žele uistinu vrlo konkretno djelovanje a s druge strane kad donesemo odluke koje utječu na svakodnevni život, e, postoje opet drugi koji to brine. Stoga je vrlo važno iznaći socijalno održiva rješenja. Moramo to imati na umu i svjesni smo toga da postoje regionalne razlike kada govorimo o Europi. I zbog tih e, razlika, zbog različitih energetskih e, rješenja, recimo nekim zemljama je lakše riješiti se fosilnih goriva nego u drugim. Međutim, ipak moramo zajednički nastojati iznaći rješenje za cijelu Europu. Europa tu mora moći ostvariti svoje ciljeve. Nisu to ciljevi po sebi, nego moramo u istinu blažiti ove klimatske promjene. Neki su me pitali gdje da počnemo. Ne možemo započeti samo s jednim sektorom, jer klimatske promjene se odnose na sve sektore – zato bi to trebalo nekako postati glavnim pitanjem za sve. Dakle, moramo djelovati u pitanju okoliša, ali i što se tiče promota, energije, e, izgradnje, građevinarstva, u svim ljudskim djelovanjima, tako reći. I sustav po sebi mora biti takav da daje određene inicijative ako govorimo o nekim dobrim klimatskim rješenjima. Michael Bloss je spomenuo summit UN-a s jedne strane, a s druge strane je pitao kako možemo osigurati da te odluke budu usklađene sa Pariškim sporazumom. Dakle, sve što činimo mora biti kompatibilno s Parizom. Tijekom finskog predsjedanja naš je cilj da se pozabavimo s tim ciljevima. Međutim, moramo osigurati i to da su naše akcije u skladu s Pariškim sporazumom i moramo o tome i dalje razgovarati. Nadalje je sljedeći kolega iznio određene sumnje kada govorimo uopće o postojanju klimatskih promjena, jer je klima uvijek varirala. To je točno. Međutim, jasno je i očigledno da postoje klimatske promjene i da su ljudi svojim djelovanjem ubrzali te promjene. I mi kao određeni donositelji odluka moramo djelovati u tom smislu. A tu imate i znanstvene dokaze što se toga tiče, dakle da se tu radi e, i tekako o ljudskom djelovanju. Neću odgovoriti na pitanja vezano uz Finsku, jer ja ovdje zastupam vijeće, a ne Finsku. Nadalje je postavljeno pitanje kako možemo i treće zemlje navesti da i one sudjeluju u tome. ono što mi činimo sami su najsnažnije poruke drugima. Ako uzmemo u obzir tehnološke mogućnosti, know-how, bogatstvo koje Europa ima, e, snagu naše demokracije, ako sve to uzmemo u obzir, ako Unija zemalja poput naših ne može dati primjer, onda će to biti jedna uistinu čudna situacija. Ja sam sigurna ako damo dobar primjer da će nam se i drugi pridružiti. Jel dugoročno gledajući pa i kratkoročno gledajući možemo si postaviti pitanje kako ćemo i dalje živjeti na ovom e, planetu ako nešto ne učinimo. Ovisnost o ugljenu je određena činjenica i svaka zemlja se tu narazi u drugačijem položaju. Stoga moramo e, unijeti neku pravičnu promjenu, pomoći zemljama diljem Europe. Možemo podržati regije koje zaostaju, koje imaju još toga za nadoknaditi. U svakom slučaju nećemo nikoga ostaviti po strani. Prostite, nemamo prijevod. Evo sad se vratim. Ono što je nadalje važno je upravljanje vodama. To je isto tako važan dio našeg predsjedanja. I mi namjeravamo poboljšati korištenje voda E, postoje područja gdje je navodnjavanje potrebno i mi ćemo mm, nastojati pri pomoći u toj ideji recikliranja e, voda. Čim dosije komisije na tu temu bude gotov, predsjedništvo će se time pozabaviti. E, socijalna pravda je isto nešto što je uistinu bitno jer stvaranje strukturalnih promjera, promjena se mora odviti na jedan pravedan način. Građani žele više toga učiniti, ali moramo se prilagoditi potrebama ljudi, regija. Tu mora postojati ta pravičnost u socijalnom smislu. Bioraznolikost je isto nešto što je tu spomenuto. Istina je da je nekako ta bioraznolikost u sjeni klimatskih promjena, iako tu postoji jasna poveznica. Jer Znamo da što su jače klimatske promjene, to se više ugrožava bioraznolikost, a što je snažnija bioraznolikost, to je sama priroda od živija. Dakle, moramo biti aktivni kako bi Europska unija zajedno s drugim zemljama se mogla dogovoriti oko jednog dobrog sporazuma. Mi imamo već jedan dobar sporazum na koji smo se obvezali, ali što možemo više mjeriti ciljeve, to ćemo ih moći bolje provoditi. I to je ono što je bitno. A Pariški sporazum je dobar primjer u pogledu toga kako možemo napredovati. Želimo imati jasne ciljeve, mm, ciljeve i obveze po pojedinim zemljama koji su mjerljivi. I mislim da je to put naprijed. Hvala vam lijepa. Thank Hvala lijepa. Idemo sada na drugi set pitanja. Sedam pitanja za prvu rundu, onda ću vama opet dati 5 do 7 minuta za odgovore. Dakle, započet ćemo s pučanima. Hvala, draga ministrice. Uistinu pozdravljam to što je zaštita klime među vašim glavnim prioritetima, mi moramo stvariti naše ciljeve na način da to ne ugrozi našu globalnu konkurentnost, a moramo i uključiti treće zemlje. Naša dugoročna strategija vezana uz neutralnost ugljika zahtjeva i daljnje rasprave, ali ne u ideološkom smislu. Mi se moramo fokusirati na analize i shvatiti da države članice se bore kako bi ostvarili svoje preliminarne ciljeve. Ciljeve moramo ostvariti na jedan tehnološki neutralan način uz dostatna financijska sredstva kako bi se ostvarili ti rezultati. Vrlo je bitno da sve stranke moraju doprinijeti provedbi Pariškog sporazuma. Dakle, nužno je i za druge zemlje na svijetu da se postave slične ambiciozne ciljeve. Dakle, koji su ciljevi finskog predsjedništva u tom smislu? Hvala vam lijepa. Tima Volken iz eh, SND-a. Hvala lijepa. za početak. Prvo pitanje se odnosi na zračni promet. E, to je zasigurno sektor koji najbrže raste kada govorimo o emisijama u Europskoj uniji. Istovremeno se javnost jako posvetila tom pitanju. Dakle, koje mjere ćete vi poduzeti kako bi se tu napredovalo? Tu postoje dvije mogućnosti ili jednu e, cijenu za kerozin predložiti koja će biti važeća za cijelu Europi ili e, uzeti u obzir dakle mogućnosti PDV-a što se tiče zračnog prometa i to bi bilo smisleno. A drugo pitanje bi bilo da gospođa von der Leyen je sada zadala si jedan postotak od 55% koji bi trebalo ostvariti, ali mislite li da je to uopće dovoljno brzo i dobro s obzirom na činjenicu da naše nacionalno obvezujuće ciljeve unutar e, Pariza e, moramo već riješiti do 2020. za Renew Europe, Martin Josik. Hvala lijepa. E, gospođo ministrice, za početak drago nam je vidjeti da su tu prioriteti klime, bioraznolikosti i kružnog gospodarstva. Budući da sam iz Slovačke, uistinu mi je drago i moguće vidjeti dakle, da se i zemlje e, središnje Europe mogu obvezati što se tiče dakle, ovog pitanja neutralnosti ugljika. Dakle, s jedne strane kažemo da ćemo smanjiti e, ugljik, međutim, e, imamo tu i pitanje određenih e, državnih potpora što se tiče fosilnog goriva. Dakle, što mislite tu učiniti? I što sa taksonomijom e, zelenih ulaganja? Ako nam tu možete nešto više reći. Hvala lijepa. Ime zelenih. Ja dolazim iz Škotske koje kao i Finska podržava dakle vrlo ambiciozne mjere i ciljeve i mi smo svjesni toga e, s čime smo suočeni i da moramo u istini E, primijeniti naše dogovore iz Pariza. Što se tiče ovog samita vezano uz klimu, to je jedan ključan moment za djelovanje. E, međutim, unutar Evropske unije se moramo dogovoriti još uvijek što se tiče ove klimatske neutralne Europe do 2050. Dakle, što će tu Europa učiniti u Njujorku, pogotovo s obzirom na zemlje koje su već rekle, dakle, da neće u stvari moći ostvariti sve ciljeve. Hvala vam lijepa i želimo vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja. Pučani, Mišel Vizik, hvala lijepa. Zahvaljujem na toj mogućnosti. Ja ću dalje govoriti na slovačkom, ako mi dozvolite. Mi moramo stvoriti dobre eko sustave u stvarivanju tih ciljeva mm, Dakle, moramo uzeti u obzir pitanje ugljena i kako će to utjecati na industriju. I tu je isto tako bitno pitanje drva. Stoga se postavlja i pitanje isto tako strategije u pogledu šumarstva da li će to negativno djelovati na veći broj e, europskih zemalja i šume u Slovačkoj se već e, suočavamo s određenim e, problemima. Prije svega što se tiče nekritičkog korištenja šuma, mislimo da je jako dobro uzeti tu obzir ekosustav za socijaldemokrate. Draga ministrice, drage kolege, kao predstavnica socijaldemokrata e, želimo ostvarivati politike koje su dobre za cjelokupni planet. E, e, im potrebne su velike transformacije, ali to će sve utjecati i na ekonomske i socijalne izazove ovo vrijeme tranzicije je bitno u tom smislu da moramo uzeti u obzir i socijalne implikacije. Međutim, ne smijemo zbog toga razvodniti naše ambicije i planove. E, I moramo uzeti u obzir ljude koji negiraju klimatske promjene. E, I moramo bolje poslušati mlade ljude koji su svjesni toga da je to jedna kriza kojom se moramo pozabaviti. Agenda Ujedinjenih naroda za 2030. i određeni okvir i u pogledu toga što se tu može učiniti. Dakle, pitam onda kako će E, predsjedništvo bolje odraziti ciljeve održivog razvoja un e, tijekom svog predsjedanja i recimo kako to možemo povezati s europskim semestrom. Hvala lijepa. E, gospođo ministrice, klimatske promjene su glavna tema vašeg predsjedanja i zbog toga je bitno napraviti dobru dijagnozu i primijeniti pravu metodologiju imamo sve veću razmjenu e, dobara što prouzrokuje veliko zagađenje e, i moramo reći da zbog toga se ne postižu ciljevi iz Pariza. Zapad e, Zapad financira fond od 100 milijardi dolara za zemlje juga. Međutim, E, neki likuju, a e, istovremeno se situacija ne popravlja. Moramo reći da je politika slobodne trgovine u suprotnosti s ciljevima ekologije. E, stoga je potrebno spustiti tu temu na lokalnu razinu kako, lokalnu razinu kako bi zemlje bile učinko, mogle učinkovito odgovoriti na taj problem. Molim vas da se fokusirate na e, specifične pitanja e, kako bismo mogli dobiti, e, kako bi zastupnici dobili odgovore koje očekuju. Hvala vam na pitanjima. Prvo pitanje ticalo se konkurentnosti. i našeg razumijevanja različitih okolnosti. E, naravno, e, kružna ekonomija je nešto želimo promovirati i što će poboljšati našu učinkovitost. Stoga ćemo pokušati pronaći rješenja na koji način možemo e, se suprotstaviti klimatskim promjenama. I kružna ekonomija je od jedna od konkretnih metoda i to je ono što ćemo, eh, na čemu ćemo raditi tijekom predsjedavanja. Gospodin Volkan nas je pitao o zrakoplovstvu. Zrakoplovstvu. To je tema kojom se bavi vijeće z e, ministara e, transporta i upravo danas e, se održava jedan sastanak na tu temu u okviru odbora za transport. Finska će organizirati E, dodatno e, ministarski sastanak, sastanak ministara e, transporta kako bi se govorilo o ciljevima ne samo za zrakoplovstvo, već za sve vrste prijevoznika. Naravno, potrebne su nam ne samo europske, već i regionalne i globalne, globalna rješenja kako bismo E, postigli ciljeve iz Pariza. Naravno, e, promet, zrakoplovni promet raste e, i to doprinosi povećanju emisija. Ali ljudi su spremni platiti E, cijenu. Međutim, još uvijek ne znamo na koji način će se to e, napraviti i ne mogu vam odgovoriti u ovom trenutku na to pitanje. Sljedeće pitanje bilo je o održivom financiranju i to je, nije pitanje iz mog resora, već e, je to pitanje za ministra financija. Naravno, važno je imati održivo financiranje i da se sporazumimo kod toga. Finska kao predsjedavajuća članica jest e, održivost financija e, zacrtala kao jedan od svojih prioriteta, a naš cilj jest da se uspijemo dogovoriti e, o tome na razini vijeća, te da započnemo trijalog što je brže moguće. Sljedeće pitanje od e, zastupnice McLeod o UN-ovom samitu. E, europski doprinos smo zasad, e, o tome smo raspravljali na neformalnom sastanku. Važno je da EU naglasi svoju predanost ispunjenju ciljeva uključujući 1,5 stupnjeva Celzijusa. Naravno, imamo i dugoročni cilj na kojem moramo raditi u vijeću. I to je tema koju želimo e, definirati tijekom 2020. godine, a osim toga EU e želi e, Uh, osigurati važna sredstva za tu temu. Jasno je da iako imamo dobro zakonodavstvo, uh, potrebno je da i zemlje članice djeluju i implementiraju ta zakonodavna rješenja. Zadnji smo imali pitanje od gospodina Vinciga. Korištenje tla i šuma uh, su još jedno važno pitanje u području e, klimatskih promjena, odnosno postizanja e, pariških ciljeva. Ovo se ne tiče samo emisija, već i e, šuma kao ponora ugljika zemlje članice moraju poduzeti što mogu, ali i na rizini Europske unije moramo imati e, direktivu koja će omogućiti zemljama članicama da e, ovu temu postave kao jednu važnu temu unutar svojih granica. Zatim smo govorili o pravednoj tranziciji koja je jako bitna unutar ove klimatske politike. Ovdje govorimo na primjer o različitim dobnim skupinama. Mladi kao što znamo su e, osobito zabrinuti. Moramo im dati odgovore, moramo e, zajamčiti da e, se jedni osjećaju kao da plaćaju za druge. Dakle, moramo raditi na pravedan način i to je jedna od vaših tema e, tijekom našeg predsjedanja. I to je nešto što treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluka. Gospođa Krizet e, pitala je o trgovinskim sporazumima. i na koji način zajamčiti sekvestraciju ugljika u tlu i na koji način uzeti u obzir e, pitanja vezana za klimatske promjene. To je doista pitanje koje se treba provlačiti e, e, u svim okolišnim politikama jer to nije pitanje samo za jedan sektor već za različite sektore. Zahvaljujem. Sada prelazimo na zadnji set pitanja imamo sedam e, govornika, odnosno još dodatnih zahtjeva, pa ćemo vidjeti hoće li biti vremena za dodatnih pet. Ovisi o tome koliko će prvih sedam govoriti. Molim vas da se držite svog vremena. Zastupnik iz EPP-a. Hvala E, rekli ste da niste spremni raspravljati o finskoj politici. Međutim, ključno, e, znači vaše iskustvo e, lokalne politike je ključno za razumijevanje europske politike. Pa vas molim, s obzirom na vaše političko iskustvo u finskoj politici, prvo pitanje vezano, za, vezano za ugljen u proizvodnji energije. Smatrate li da je prijelaz ugljena na nuklearnu energiju dobra ideja i bi li bilo prihvatljivo općenito e, europskoj javnosti? Drugo pitanje vezano za prvo jest s obzirom na politike e, borbe protiv klimatskih e, promjena na koji E, način e, Europa se može osloboditi e, ovisnosti, geostrateške ovisnosti o Rusiji. I treće, vezano za stvarnost finske politike, što mislite o tome što je budućnost proizvodnja novih vještina i osposobljavanje ljudi s obzirom na klimatske promjene? Sljedeći, molim. E, gospodin Luena. E, ja bih želio naglasiti potrebu e, koju trebamo potrebu da se neutraliziraju osobe koje nječu klimatske promjene. U Španjolskoj smo imali zbog toga problema sa javnim zdravljem. To sam vam spomenuo na zadnje plenarki. U Španjolskoj imamo napad e, krajnje desnice na e, sanitarne e, zakone i sada imali smo dakle niz mjera koje su sada odbačene. Ako imate niz mjera koje su dobre za javno zdravlje i ako ih E, trebalo bi ih održati, a ne dopustiti da se one ukinu. I e, drugo pitanje, korištenje otpade vode za poljoprivredu. Drago nam je da se o tome priča, e, već ste to spomenuli, ali imam zahtjeve za... Nadam se da ćete uspjeti to progurati kao što ste i najavili. Hvala. Susana Solis penis iz Renew Europe. Hvala što ste danas ovdje. E, E, drago nam je što su klimatske promjene i kružno gospodarstvo e, top teme za finsko predsjedništvo. Pitanje za vaš. koje, konkretne mjere ćete predložiti kako bi kružno gospodarstvo se primjenjivalo kao modus operandi u svim sektorima i svim e, lancima vrijednosti? Na koji način ćete ojačiti povezanost između kružnog gospodarstva i naših ciljeva za klimatske promjene? Također ste rekli tijekom izlaganja da je Europska komisija ocijenila iz izvješće 54 e, mjere za kružnu, e, kružno gospodarstvo, te su identificirali, e, na primjer, tekstilnu industriju kao jednu od industrija gdje se mnogo toga može napraviti. To je sektor koji koristi mnoge prirodne resurse, ali istovremeno je jako važan za europsko gospodarstvo. Zato je pitanje kakvi su vaši planovi kako biste poboljšali kružno gospodarstvo u području tekstilne industrije a istovremeno da bi to bilo usklađeno s ciljevima e, borbe protiv klimatskih promjena. Želim vam sve najbolje u vašem e, mandatu. Za ECR, gospođa Viznjevska. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pažljivo sam slušala vaše izlaganje, međutim ono što me je začudilo je da ste tu ravnotežu između emisija i samog poniranja e, naveli da bi to trebalo do 2050. funkcionirati. Može to krivi prijevod, e, jer to nije točno. industrija Europe se nalazi u sve težem položaju. Naši klimatski ciljevi dovode do toga da se iseljavaju industrije iz naših zemalja. Istovremeno Europu dolazi roba iz zemalja koji ne uzimaju u obzir te klimatske ciljeve. U Europskoj uniji kupujemo e, robu iz zemalja u kojima je vrlo visok e, otisak CO2. Dakle, mi bi trebali imati politiku koja bi evropskoj industriji omogućila da bude konkurentna. Zahvaljujem vam se na tome što ste rekli vezane uz e, pravednu tranziciju. Dakle, pravedna tranzicija je nešto što je vrlo bitno i isto tako energetsko siromaštvo je tema koja je vrlo važna. Hvala lijepa. Ali molim vas uzmite u obzir vrijeme koje imate na raspolaganju. A sada dalje kolega iz EPP-a. Minister, bardzo... Kolegica, Program prezydencji fińskiej i chcę powiedzieć na... Hvala lijepa. Prezentowa. Ja podržavam sve prioritete finskog predsjedništva kako ste ih vi naveli, međutim ovdje ću se samo referirati na jedan želite, dakle u tom smislu da se i održava aspekt pravne države kada govorimo o klimatskim promjenama. E, ja jesam za to da se to učini, međutim kako ćete to učiniti, kako ćete učinkovito primijeniti vaše ciljeve, e, pri čemu ne bi trebalo kažnjavati građane. Ne mislite li da ta poveznica, dakle sredstava koje su na raspolaganju, i pitanje pravne države ne bi trebalo dakle povezivati sa državama koje krše e, vladavinu prava. Hvala. Kao što smo čuli 2020. godine 3 e, milijardi e, dolara otišlo je sa, iz e, razvijenih u nerazvijene zemlje. Isto vre, istovremeno 5 trilijuna išlo je s juga na sjever. Zemlje u jugu koriste jeftine proizvode jeftine resurse, a naši E, porezni sustavi e, ne osiguravaju način e, da se ublaže utjecaj na klimatske promjene. Vjerujete li, gospođo ministrice, da nam je potreban holistički pristup, globalni pristup? Hoćete li se suprostaviti Merkosuru, da li ne? To je Eh, katastrofa za eh, borbu protiv klimatskih promjena i to će dovesti eh, u veliki u opasnost male poljoprivredne proizvođače. Ministrice, ministrice Mikonen, razgovarali smo ovdje o razmjeni gledišta govorili smo o klimi, govorili smo o bioraznolikosti i među ostalim spomenuto je da su Finci ponosni na svoje šume. Ja ću ovdje progovoriti o strahovitoj deforestaciji koja se događa u Hrvatskoj. Korupcija u Hrvatskoj upravo se može pratiti kroz upravljanje šumama. Šume, šumama u Hrvatskoj upravljaju Hrvatske šume, trgovačko društvo u vlasništvu e, države. E, upravljanje šumama znamo ne planira se tjedno, mjesečno, godišnje nego na stotinu godina jer toliko je potrebno da drveće naraste. U Hrvatskoj se oduvijek sjeklo 5 milijuna metara kubnih šume na godinu, odnosno to je bio prirast, a sjeklo se 4 milijuna metara kubnih. Da bi to u zadnjih 15 godina se promijenilo, pa sada kažu da je prirast 7,5 milijuna metara kubnih na godinu, a sječe se 6 milijuna metara kubnih. jasno je da te brojke nisu točne i dok prirast je lažan, on je napuhan, sjeća nije lažna, ona nije virtualna, ona stvarno postoji. Uh, radi se o tome da sve uh, ovo... Sorry, could you move to your question? Of course. Jednostavno sponzorira, štiti sama vlada, ministarstvo i firma koja je odgovorna za upravljanje. Kako stati na tome na kraj kad institucije su uključene u sve ove procese? Hvala. Thank you. So, uh, in the remaining... Dakle, preostalo nam je sedam minuta spontano javljanje za riječ. Imamo pet e, govornika. Znam da imamo još govornika, odnosno još pitanja, ali ne možemo više. EPP, gospodin Buzo je tražio riječ. E, e, dakle, imamo tri pitanja iz EPP-a, samo jedan iz EPP-a u redu, vi. Gospođo ministrice, drago mi je što vas vidim ovdje. Ja sam iz Slovenije. Okoliš je jako važno pitanje u Sloveniji, osobito kad je riječ o brizi za naše ruralne regije. Mnogi ljudi iz naših ruralnih regija svakodnevno putuju u gradove ili se čak sele u gradove, što znači da se i na taj način povećavaju emisije. Ako govorimo o bioraznolikosti, očuvanje bioraznolikosti nešto košta. Naši, eh, naši poljoprivrednici eh, će izgubiti dio svojih prihoda jer će morati imati pa pašnjake, odnosno e, tlo gdje je trava i ne mogu koristiti to za drugo. Dakle, što želite, što mislite učiniti da se očuva naš ruralni okoliš? Imate za to konkretna sredstva. E, 3000 e, e, američkih ekonomista su nam pokazali ako uključimo u naše emisije CO2 i emisije koje proizlaze iz e, potrošnje da bi se ukupna emisije popela za 30%. Te su imali prijedlog koji je je znači porez, ugljični porez na granicama E, na koji način ćete vi kao e, predsjedavajuća članica e, uključiti ove znači napomene znanstvenika i pomiriti to sa potrebama gospodarstva. Hvala. Gospođo ministrice Mikonen, dolazi ljeto to znači da dolaze i ekstremne vremenske prilike. Vidimo da se svake godine ponavlja ista priča. Od rujna do listopada dolazi će države članice i tražiti novce iz Fonda solidarnosti, e, molit će e, za e, mehanizam za civilnu zaštitu. Moja zemlja je to tražila 18 puta. To je kao da bolesniku šaljete stalno hitnu pomoć umjesto da e, se brinete o njega redovito. Dakle, kako ćete e, postaviti sustav za brigu protiv katastrofa u Europi koji ima dovoljno sredstava e, i mogućnosti da se bori sa klimatskom krizom jer ni jedna od naših država to ne može sama. Hvala, zeleni. Hvala. Imam pitanje o komisijnoj komunikaciji o uništavanju šuma. To će biti objavljeno danas. Mnoge naše emisije su uvezene. Program finske vlade e, obećaje da će se razmotriti dubinska analiza lanaca snabdjevanja. To je jako bitno ako ćemo se boriti protiv klimatskih promjena, uništavanja šuma i kršenja ljudskih prava. Zar ovo nije nešto čim se treba baviti vijeće za okoliš, a ne samo vijeće za poljoprivredu i druga? Pa vas lijepo molim da to stavite na dnevni red ministar za okoliš. Hvala i za EKR e gospođa Zaljuška. Hvala lijepa. Ja vam želim uistinu puno odlučnosti. Nemate u stvari šest mjeseci na raspolaganju, nego tri, jer ako ako želimo ozbiljno govoriti o novom proračunu, me moramo razgovarati s novom komisijom, a nju ćemo imati tek od rujna. Moje sljedeće pitanje je, imate li neku ideju u pogledu toga kako bi trebao izgledati proračun tu govorim o gospodarenju vodom, zaštiti vode, dakle vezano uz to pitanje. Kad govorimo o kružnoj ekonomiji, onda je moramo sagledati iz različitih perspektiva. Dakle, tu se ne radi samo o korištenju vode, već i o potrošaču koji tu mora platiti određenu cijenu Dakle, imate pet minuta da biste odgovorili na ovaj zadnji set pitanja. Hvala još jednom na vašim odličnim i raznolikim pitanjima. Ja ću nastojati odgovoriti na sljedeći način. Kad je riječ o proizvodnji energije, i rješenjima u Finskoj. Ja ću rado govoriti, odnosno rado bih govorila o finskom iskustvu kad je riječ o energetskoj politici, premda ja sada ovdje zastupam vijeće. Istina je da energetski sektor ima ključnu ulogu u postizanju klimatskih ciljeva i to se odnosi na sve države. To znači da moramo tražiti rješenja koja će nam e, pomoći e, osloboditi se e, gospodarstva temeljenog na fosilnim gorivima. Ako pogledamo finska rješenja, nuklearne elektrane nisu rješenje. Mi jedno tako postrojenje gradimo već desecima godina još nije dovršena gradnja. Zatim e, pitanje vode. Finska želi da se dovrši ta uredba i da se donese ove godine za vrijeme finskog predsjedanja. To je važan cilj. E, zastupnik Solis Perez je postavio pitanja o konkretnim e, načinima djelovanja u kružnom gospodarstvu. Kružno gospodarstvo je svakako prioritet u Finskoj. Želimo smanjiti emisije stakleničkih e, plinova i gubitak bioraznolikosti. Dakle, e, moramo kritički sagledati industriju tekstila. Ona nudi brojne mogućnosti e, za održivije korištenje resursa i moramo paziti da umanjimo učinak tekstilne industrije na okoliš. E, gospođa Višnjevska nam je skrenula pozornost na pravičnu transformaciju različite regije imaju različite izazove kad riječ o e, ugljičnoj neutralnosti. Finska želi razgovarati s državama članicama i uzeti u obzir njihove razlike. Svi moraju biti uključeni u postizanje našeg cilja. Kada je riječ o načelu vladavine prava, za Finsku je to iznimno važno pitanje, ali to ne spada u moj portfelj i zato ne mogu dati odgovor. Mogu reći samo da je to jedan od naših prioriteta koji je iznimno važan. Zatim kad je riječ o Mercosuru, u potpunosti shvaćam da je taj sporazum razlog za zabrinutost. Ja sam baš jučer o tome razgovarala sa svojim kolegom. E, jako je važno da se u taj sporazum ugradi poglavlje o održivom razvoju mi sada na drugi način sklapamo te sporazume. Dakle, to načelo se uvijek mora uzeti u obzir kad se donose odluke koje utječu na okoliš. E, zastupnik Hautela je naglasio e, uništavanje šuma. To je vrlo važno pitanje kao što znamo, komisija će objaviti komunikaciju o toj temi, a riječ je o uništavanju šuma na globalnoj e, razini potrebna je bolja provedba postojećih mjera i instrumenata kako u Europi tako i globalno. Europska unija je spremna pod finskim predsjedanjem na borbu protiv e, uništavanja šuma i kada izađe komunikacije mi ćemo ju razmotriti kako e, iz točke gledišta šuma, tako i bioraznolikosti. Nadalje, postavljeno je pitanje kako osigurati globalno sudjelovanje u borbi protiv klimatskih promjena i kako to učiniti putem trgovinskih sporazuma. Istina je da svi moramo raditi zajedno i surađivati. Većina eh, emisija ugljika proizlazi iz potrošnje predmeta proizvedenih izvan Europske unije i mi moramo e, sve učiniti da na globalnoj razini bude uračunat taj učinak na okoliš. Puno hvala. Sada smo došli do kraja ove prve razmjene gledišta. Imat ćemo pauzu od nekoliko minuta, a tada će doći vaš kolega, e, kolegica gospođa Krista Kjudlo, također finska ministrica za obitelj i socijalna pitanja.